Thank you, Hvala kolege, dobro jutro. Prva točka je usvajanje dnevnog reda. Ako nema nikakvih prigovora, predlažem da dnevni red usvojimo. Dnevni red je usvojen. Podijelili smo vam zapisnik. Predlažem usvajanje zapisnika sastanka od 4. rujna ako nema prigovora. Smatramo ih odobrenima. Sljedeće najave predsjednika. Ja imam e, jednu najavu. Osobito za nove članove. Ako ima nekih pitanja za koje želite da ih odbor raspravi, možete to spomenuti vašem predsjedatelju izaslanstva ili koordinatoru. Ako imate koordinatora, e, evo to je prilika e, da neke teme koje vas zanimaju stavite na dnevni red. Idemo sada na točku 5, a to je točka o kojoj je bilo riječi na zadnjem sastanku, takozvani e, Brexit contingency measure, znači mjera e, za Brexit, znači odobrenja za ribolov za plovila Unije u vodama Ujedinjene kraljevine i za ribolovne operacije ribarskih plovila Ujedinjene kraljevine u vodama Unije. Znači, to sve ovisi u slučaju Brexita. E, naravno, to je samo u slučaju da obje strane imaju neki zajednički dogovor ili postignu zajednički dogovor. To se može odobriti u pojednostavljenom postupku bez amandmana prema pravilu 52.1. To su predložili koordinatori jutros. E, vijeće, odnosno radna skupina za ribarstvo je na Koreperu također predložila da se prijedlog usvoji bez izmjena, bez amandmana. E, tako da predlažem da odobrimo da se to donese na taj način prema pravilu 52. Moram pitati ima li prigovora na to? Gospodine Monti, imate neki prigovor? Hoćete reći koji? Samo e, želim naglasiti, mi nismo zamjenici, mi smo predstavnici u odboru. Da, mi e, se želimo formalno usprotiviti tome, jasno smo to već rekli na prethodnom sastanku. Mislim da e, smo još daleko od toga da podržimo neki reciprocitet i što se ovog dijela tiče to ne možemo podržati. Sad, s obzirom da se ujedinje kraljevina s time treba složiti, ja se ne, ne razumijem e, vaš stav, ali vi imate pravo izraziti svoj prigovor. Ima li drugih prigovora? Procedura je takva da 10% odbora treba e, se usprotiviti, a to su tri člana. Molim vas e, da, mi, da mi kažete koliko prigovora imate. Dva imamo prigovora za sad. Imamo li više od dva prigovora? Ja vidim da samo su dva prigovora, a potrebna su tri. Da je ako da je gospođa Dodds ovdje, jedan od vas kao zamjenik člana gubi svoj glas. Samo su dva prigovora koliko ja vidim i stoga se ovaj prijedlog ipak smatra usvojenim. ta točka je zaključena, a da li će to sad imati ikakve veze ovisi o Brexitu i o suradnji između Ujedinjene kraljevine i Europske unije nakon Brexita. Zatim idemo mm, na sljedeću točku vezanu uz e MFF. E, ova točka vezana je uz to kako e MFF funkcionira sada. Imamo nove kolege, a imamo i kolege ovdje koji su čak i upravljali mff om pa imaju posebna znanja o tome E, prije nego što bilo što kažem, mislim da bi prvo trebao dati e, riječ komisiji. Elisa. Komisija imate riječ. Hvala vam. Dobro jutro svima. Imam PowerPoint koji vidite pred sobom. E, ja ću pokriti sadašnju provedbu, ali reći ću i nekoliko riječi o prijedlogu Komisije za budućnost. Naš sadašnji fond, znači Europski pomorski i ribarski ribarstveni fond, e, je fond koji iznosi 6,5 milijardi skoro. E, 90% skoro upra time u države članice, 11% tim dijelom upravlja komisija. Rad na plavom rastu, pomorskoj politici, pomorskoj sigurnosti i ova infografika objašnjava na neki način e, gdje se troši taj novac MFF ukratko usredotočeni smo na ključne ciljeve zajedničke ribarstvene politike usvojene e, kratko nakon reforme 2013. godine. Ne samo da je usredotočen na maksimalni održivi prinos i održivo ribarstvo, E, već isto tako, a važno je to reći, na osiguranju ekonomskog preživljavanja sektora, oštenog standarda života za ribare, socijalnim pitanjima kao što je zdravlje e, i sigurnost na plovilima, žene u ribarstvu i generalno razvoj e, ribarskih zajednica u cijeloj Europskoj uniji. Naravno imamo i snažnu zelenu dimenziju vezano u zaštitu bioraznolikosti i Natura 2000. Tu imamo jako velik broj dobrih e, projekata plaćanje e, ribarima da zaštite e, pomorska područja ili plaćanje za prikupljanje otpada iz mora tu on čak i predvodi neke slučajeve lokalnog razvoja. Nadovezujemo se na ono što smo imali u periodu 2007. do 2013. Imamo više od 300 e, akcijskih skupina e, sa tisućama projekata. E, imamo snažan naglasak na znanstvenim podacima i kontroli ribarstva, ali socijalni ciljevi CFP-a a nekoliko e, trenutaka bih željela posvetiti upravo tome. Sadašnji fond je vrlo u velikoj mjeri usklađen s time. Ono što vidite države članice u svojim operativnim programima pokušavaju uz pomoć fonda riješiti neke od glavnih izazova u ovom sektoru, a to je generacijska obnova. Kao što vidite vi, mi dajemo startup podršku za mlade ribare, omogućujemo im da kupe svoje prvo plovilo E, rabljeno plovilo i da na taj način započnu poslovanje. Dajemo im i savjetodavne usluge, pomažemo im kod edukacije, e, imamo partnerstvo sa znanstvenicima, znači dosta novca odlazi na E, upravo ta pitanja generacijske obnove u sektoru gdje je gubitak zapošljavanja godišnje 1 do 2%. Zatim dajemo e, sredstva za ulaganja u radne uvjete i sigurnosne uvjete na plovilima, znači od sanitarnih čvorova do sigurnosne opreme i tako dalje. Sve ono što je ribarima potrebno na plovilima može se financirati iz sadašnjeg fonda, a i nalazi se u predlozima za sljedeći fond. E, sljedeća je rodna dimenzija, 14% e, svih naših projekata fokusirano e, je na žene i na ulogu žena i u lancu, u lancu nabave. Kratko ću se vratiti. Ono što ovdje vidite je kako se novac manje više troši, počevši od lijeve strane. Ovi grafikoni u plavom pokazuju što se planira a s lijeve strane što se troši na ribarstvo, znači skoro 1,6 milijardi eura izravno na ribarstvo. To uključuje socijalnu dimenziju, radne uvjete na plovilima, e, privremeno, e, privremeni lovostaj, e, zatim pošteni standardi života, izobrazba i tako dalje Drugo, drugi ovaj stupac je što trošimo na akvakulturu, 1,2 milijardi eura e, planira se potrošiti na održivu akvakulturu, zatim prikupljanje podataka i kontrola je treći stupac, otprilike 1,1 milijarda ide na prikupljanje podataka i kontrolu, zatim imamo CLLD, znači lokalni razvoj koji predvodi zajednica, tu imamo e, poslije toga podršku marketingu i preradi, marketinške kampanje i pomaganje ribarima da stave na tržište neželjeni ulov i tako dalje. U 6 je podrška za pomorsku politiku za države članice i na samom kraju tehnička pomoć koja omogućuje državama članicama provedbu programa. Ovo je vrlo kratki pregled, ja neću na ovo trošiti vrijeme, ali ovdje vidite po državama članicama što su planirali, koliko operacija su odabrali i pomalo i o tome koja je stopa izvršenja proračuna. Do sada smo imali nekih teškoća sa provedbom i razlozi za to su različiti, djelomično zbog kasnog usvajanja programa. Drugi razlog je bio da MFF je malo drugačiji od prethodnih fondova jer mnogo više obuhvaća sve. Imamo podršku u vanjskim regijama, pomorskim politikama. Znači, složenije je državama članicama izraditi svoje programe. Ono što e, vidimo sada je da su mnogo bolje u provedbi proračuna ovo je prva godina gdje možemo sa sigurnošću reći da su stvari doista na pravom tragu e, i vidimo to zapravo u cijelom programskom razdoblju. E, neke od stvari koje financiramo, ja neću e, proći kroz cijeli fond, ali jer sam spomenula neke glavne ciljeve. Bitno je reći da usklađujemo, da imamo tu obvezu iskrcaja, to je jedno od od stvari gdje smo posvetili 88 milijuna eura, zatim imamo ograničenje učinka ribarstva na pomorski okoliš, e, dodana vrijednost ribarstvene luke, e, lokacije iskrca, pa i marketing neželjenog ulova. Zatim 42 milijuna e, eura je posvećeno privremenom lovostaju, E, to su socioekonomske mjere koje imamo kako bismo omogućili ribarima da imaju normalan standard života kada je lovosta iz bilo kojeg razloga e, bilo da se radi o dogovoru između o tome da nije e, ne postoji sporazum između treće zemlje i Europske unije, pa zbog toga lovosta ili je možda neki lovosta iz bioloških razloga znači privremena obustava djelatnosti. Zatim 90 e, milijuna eura je posvećeno e, kada e, dolazi do stalnog prestanka djelatnosti, znači kada iz nekog razloga flota bude izvan upotrebe države članice upravljaju flotama na način da postoji balans između mogućnosti ribarstva i kapaciteta za ribarstvo. Zatim e, određeni novac posvećuje se zamjeni motora, naravno pod uvjetom da dođe do smanjenja e, snage motora i da motori budu verificirani. Na to ću se vratiti malo kasnije kada će biti riječ o predlozima Komisije za budućnost. Dosta novca troši se na zdravlje, sigurnost, higijenske uvjete i uvjete rada Spomenula sam nekih eh, od, eh, neke od elemenata, recimo boje koje su protuklizne, eh, toaleti i slično. Te stvari će, su već sad bile u fondu i nastavit će biti. Zatim doprinos Naturi 2000, te kontrola i provedba i tako i tako dalje. Samo sam žela dati pregled svih područja gdje se troše sredstva. Želim naglasiti jednu važnu činjenicu, a to je da e, postižemo neke okvire za e, ciljeve UNA, a ciljeve održivog razvoja. Komisija je najavila e, novi, nova predsjednica najavila je određeni broj inicijativa i naglasila je važnost da se naše politike usklade sa tim obvezama održivih ciljeva razvoja Imamo neke konkretne ciljeve vezane za ribarstvo, primjerice održivi cilj 14.6 koji je Europska unija preuzela da do 2020. zabranimo neke vrste subvencija za ribarstvo koje pridonose pretjeranim kapacitetima i pretjeranom izlovu i eliminirati takve subvencije i također ne uvoditi nove subvencije. I to je zapravo vodeće načelo Eh, gdje je komisija dala svoj prijedlog za budući fond. Što to znači u praksi? U praksi to znači da u sadašnjem fondu nemamo podršku za, za eh, izradu novih plovila. Eh, dakle, mi smo u situaciji već gotovo dva desetljeća da se javni novac, europski javni novac, se ne troši na izgradnju novih plovila. Također ne podržavamo e, povećane ribarstvene kapacitete, znači ne omogućujemo nikakva ulaganja, ne dopuštamo ulaganja koja bi povećala, e, povećala ribarstvene kapacitete i osiguravamo da bez obzira na to što trošimo, da li je zamjena motora ili pomaganje mladim ribarima da započnu svoje poslovanje u ovom sektoru, e, to su sve e, uvjeti, e, pod uvjetima gdje ne želimo povećati kapacitete, odnosno ne želimo dobiti prekomjerne kapacitete. I to je doista nešto na što se ponosimo u razgovorima sa trećim zemljama i kažemo evo moguće je podržati sektor ribarstva u smislu i e, ekološke, socijalne i druge održivosti, a da pritom ne stvaramo pretjerane kapacitete flota i da ne dovodimo do prekomjernog izlova. Ako mi dopustite, ja bi još samo nekoliko minuta potrošila na prijedlog za sljedeći fond. Kratko ću proći kroz to. Mislim da je važno da povežemo ono što imamo u sadašnjem fondu sa prijedlogom koji imamo. Ne, to će biti posebna točka ako eh, se ne, ako nemate ništa protiv. Pokažali ste nam neke grafove vezane uz provedbu novca, a rekli ste da su stvari počele sporo, ali da je sada sve u redu. No, meni se čini, ako ja dobro tumačim e, grafikon, da mi nećemo doći ni blizu potrošnje 6 milijardi. Jedna od kritika ovog fonda je da je teško potrošiti novac. A koja je stvarna situacija? Koja su predviđanja? Jer je Europska unija dodijelila taj novac ribarskom, e, ribarstvenom sektoru, ali ako ne potrošimo taj novac, onda ne ispunjavamo ni svoju obvezu prema sektoru. Hvala na pitanju. Da, dobro je pitanje. E, rekla bih dvije stvari. Kao prvo, trend je pozitivniji nego što je bio u zadnjih nekoliko godina. Doista smo vidjeli mnogo e, važnije ubrzanje, značajnije ubrzanje provedbe. No druga stvar koju treba imati na umu je da države članice imaju do 2023. da potroše taj novac. Čak i ako programsko razdoblje završava do, do kraja 2020. imamo ono pravilo 3 plus 1 koje omogućuje državama članicama da potroše novac čak i u sljedećem programskom razdoblju E, to omogućava dobru tranziciju između tri programska razdoblja. Države članice imaju tri godine do 2023. da potroše novac. Hvala gospodin Vandam. Hvala predsjedniče. imam dva pitanja za komisiju. Prvo, pitao bih za implikacije Brexita. Očito je, nadam se da se Brexit neće u stvarnosti dogoditi jer će to biti luz-luz situacija, situacija u kojoj svi gube. Mislim da će za Ujedinjenu kraljevinu to biti lošije jer će e, e, više operatera propasti u Ujedinjenoj kraljevini nego u Nizozemskoj. No kako bilo kako bilo moramo prihvatiti činjenicu da će se Brexit možda dogoditi i ako se dogodi imat će vrlo ozbiljne implikacije za ribarstvo u EU. uniji. Biće tu dosta pregovora, morat ćemo vidjeti kako e, ćemo sa pristupnim pravima u budućem. Neke stvari će trebati ponovno ispregovarati jer će država, e, jer će Ujedinjena kraljevina postati treća država. Biće tu dosta problema, a možda će biti i nekih zastoja koji će trajati tjednima pa i mjesecima. Financiranje se do sad nije koristilo u tu svrhu, pa me zanima da li će države članice podržati ribare ako budu u situaciji gdje su blokirani u luci jer ne mogu zbog Brexita ići u ribolov. I kako biste im e, potencijalno mogli isplatiti ovu vrstu kompenzacije za privremenu obustavu djelatnosti. I druga stvar koju ste i sami spomenuli, rekli ste da je stopa korištenja 97%. To je e, ekstremno, ekstremno nisko, znači 19% e, i e, sigurno neće sa 19% porasti na 100% u nekom kratkom razdoblju. Možda vi imate dosta zahtjeva u pripremi pa će se novac ipak potrošiti, ali teško me u to uvjeriti. Ja e, uvijek okrivljavam Klaudio i tajništvo, e, ali on grupira obično pitanja radi ubrzanja, ali molim vas e, odgovor ipak na ovo pitanje koje ste čuli. Hvala. Prvo pitanje gospodina Vandalena, rekla bih dvije stvari. Kao što znate, komisija je dala prijedlog mjera koje će se poduzeti i koje će omogućiti privremenu obustavu eh, djelatnosti u slučaju Brexita. To je prije nekoliko mjeseci usvojeno i to je spremno. Znači u slučaju da dođe do te situacije, taj novac za privremenu obustavu djelatnosti bi bio na raspolaganju i države članice bi mogle prilagoditi svoje operativne programe u skladu s tim. Druga stvar, kolege koje rade na operativnoj strani u e, raspravama sa državama članicama e, bit će pod utjecajem Brexita. Znači neke države članice već sada modificiraju svoje operativne programe u slučaju da se to dogodi tako da se u tom slučaju poduzmu odgovarajuće mjere i da fond može odgovoriti na njih. Što se tiče e, provedbe proračuna, slažem se sa gospodinom Vandalenom. Da, to zabrinjava. No, ako pogledate rashode našeg fonda u usporedbi sa drugim fondovima za ruralni razvoj i slično, mi jesmo malo niže od drugih što se tiče iskorištenja no, ajmo reći da smo ipak blizu po postocima kada je riječ o provedbi proračuna. Da, sporije nego što bismo željeli, ali nije tako dramatično kako je bilo proteklih godina. Proteklih godina smo dolazili ovdje u parlament i e, razgovarali smo sa državama članicama, govorili smo morate ubrzati potrošnju, morate učiniti mnogo više, ali ipak je sada trend prema povećanja, trend je prema gore. Ispričavam se što vas prekidam, ali moje prvo pitanje je je li dopušteno državama članicama koristiti MFF za naknade ribarima koji ne moraju stati sa djelatnošću zbog Brexita bez dogovora, bez sporazuma. I koliko dugo? Kratki odgovor je da. I to koliko dugo? 9 mjeseci. I ja ću se nadovezati na vaš odgovor što se tiče provedbe, gdje je problem? U čemu je problem? Je li problem u samom instrumentu? Da li je sam instrument prebirokratski ili, je, ili države članice ne podnose prijedloge ili u čemu je stvar? Zašto imamo tako, tolikih problema sa davanjem tog novca? Mislim da to nije e, jednostavna stvar davati novce. E, mislim da upravljanje EU fondovima nije uopće jednostavno. Ako popričate s kolegama iz poljoprivrede, ruralnog razvoja, socijalnog fonda, postoji jedna razina kompleksnosti eh, i zato mi u ovom prijedlozima za razdoblje nakon 2020. smo uveli značajna pojednostavljenja. Jedan od razloga, kao što sam spomenuli u E, u prezentaciji je kasno usvajanje operativnih programa jer su neki usvojeni tek krajem 2015. iako je programsko razdoblje započelo 1. siječnja 2014. Znači nije samo, neću ja sad upirati prstom u države članice, a neću ni u komisiju, e, ali mislim da su razlozi raznoliki koji objašnjavaju ovakvu situaciju. Također treba reći da jedna stvar koju su nam države članice rekla jest da kada e, e, izdaju poziv na podnošenje ponuda E, da oni naprosto dobivaju premalo zahtjeva ili ne dobivaju prave vrstu projekata ili premalo zahtjeva za projektima. Nekako je presporo to ide. Ako pogledamo povijesno od 2007. do 2013. 30% fonda nije potrošeno a mi e, sada surađujemo vrlo blisko sa državama članicama kako se to ne bi ponovilo. Zadnji puta je gotovo trećina fonda izgubljeno jer nije potrošeno. Nadam se da će to u ovom periodu biti riješeno. Hvala, evo, to je bilo koristan odgovor e, gospođa Agijera. Hvala, gospodine predsjedatelju. Ne slažem se u svemu sa komisijom i sa ovim izlaganjem. Ja mislim da MFF kao što je sada strukturiran, da je zapravo vrlo složen. I eh, gospođa je usporedila ovaj fond sa drugim fondovima, socijalni fond i ostali, ali ja mislim da to nema nikakve veze jedno s drugim zato što ovdje imamo regionalne, tamo imamo regionalne programe, a ovdje imamo operativne programe država članica. I kad imamo operativne programe, to je na samom početku e, jednostavno, ali na kraju krajeva e, pravni okvir je vrlo, vrlo složen, normativa je složena. A osim same složenosti, E, ja nisam, ne znam koji je cilj bio, možda je cilj bio da se novac stvarno ne potroši, ali e, tako se stvarno čini ako pogledate kako stvari stoje. I upravo zato treba biti vrlo kreativan. Birokracija je jako e, složena vezano za ovaj fond i trebalo je dugo da ga se i prihvati da se usvoji ovaj fond. I sad smo u 2019. Ne znam zašto je situacija ovakva kakva jest. I drugo pitanje. Kad govorimo o e, ovim troškovima za privremeni ili stalni prekid, 2017. smo imali takvu sličnu situaciju. I tada smo govorili o pridnenom ribolovu i o planovima za takvu vrstu ribolova, ali tada je sve to bilo vremenski ograničeno. Privremeni i stalni prekid ribolova, odnosno lovostaj, e, je opravdan, a ograničenje koje se postavlja zapravo e, onemogućuje primjenu. I upravo zato moramo vidjeti što ćemo s metodologijom. Ja imam još jedno konkretno pitanje. Gospođa iz komisije je govorila o postocima, kaže 14% e, lokalnih e, aktivnosti odnosi se na nekakve e, rodne politike. Ja želim reći da je to dosta mali postotak. Što se tiče samih politika, trebamo e, transverzalno razmišljati. Jasno je rečeno da se 14% iskoristilo za lokalne akt akcijske skupine. Ja mislim da je to vrlo dobro, 14% na lokalni razvoj, ali mislim da je potrebno učiniti više. E, učiniti više e, vezano za rodne politike u ribarstvu. Evo još malo pa ću završiti. E, samo sam još htjela reći da u proteklih nekoliko dana stalno dobivamo spamove znači zastupnici, bar, sam ja dobila jako puno spamova e, vezano za stopu e, samoubojstava u ribarstvu. E, što se toga tiče, mi imamo zakonodavni okvir koji smo usvojili u parlamentu. E, vodi se jako puno rasprava. Određene političke skupine govore o, o MFF-u i o budućnosti MFF-u, ali mi e, odlučujemo većinskim e, glasovanjem i ja ne želim da imamo lažna očekivanja. Ne trebamo imati lažna očekivanja i ne trebamo otvarati ponovo ovu raspravu o e, MFF-u. ja mislim da to treba biti potpuno jasno, jer neki manipuliraju javnim mišljenjem i stvaraju tu jednu nesigurnost. Ali parlament je donio odluku i ta odluka je potpuno jasna. U e, prvom mandatu je donesena ta odluka o MFF-u. Um, Gospodin Kalskin, jer znam da može dopuniti ove komentare koje smo upravo čuli. Izvolite. Gospodine predsjedniče, dragi kolege, sad ću malo ispričati svoju biografiju. Ja sam isto tako prije sedam godina postao potpredsjednik regije Bretanje i e, ta regija koristi u velikoj mjeri sredstva iz EMFF-a. Sjećam se prezentacija komisije tada vidjet ćete to će biti puno jednostavnije. No mogu reći da ništa nije puno jednostavnije. Pojednostavljenje eh, je nešto što nismo vidjeli, da. Eh, to je trebalo biti do veliko pojednostavljenje u odnosu na prethodni period eh, fonda za ribarstvo. No, to se nije dogodilo. Naravno, ono što je važno da kažemo kad govorimo o provedbi na terenu, stvari nisu bile jednostavne. Tu imamo jedno vječno pitanje, je li europsko zakonodavstvo koje dovodi do složenosti ili države članice zapravo same sebi onemogućavaju neke stvari. Jednostavno, jednostavan primjer, ribar koji želi zatražiti potporu ide na internet i mora isprintati dosje koji ima 50 stranica vrlo često e, kontaktira kabinet, jedan, e, jedan kabinet koji mu e, može pomoći u ispunjavanju tog formulara, to radi ručno, to je zbilja jako detaljno, teško mu je to i kad to sve skupa ispuni onda stavi to u omotnicu i pošalje regionalnom vijeću. Tamo se ta omotnica otvara E, tamo se tih 50 stranica skenira i onda e, u svoj kompjuter unose tih 50 stranica. To treba, za to treba 8 e, sati rada jednog službenika. Ono što bi bilo dobro je da ribar ili e, znači agent, kabinet koji je kontaktirao direktno to unese u uh, kompjutor. A isto vrijedi i za plaćanje. Znači dva puta osam sati rada. Ako imamo otprilike tisuću dosjeja, imali smo znači toliko u e, našoj regiji Bretanji, u tom periodu imamo znači otprilike dvije tisuće rada radnih dana. I to znači deset radnih mjesta. Evo, mislim da je situacija jako teška jer Francuska zapravo nije napravila što je trebala, e, a tu smo kasnili. Cilj je bio trošenje i u tom smislu smo izgubili strateški pristup i to kroz provedbu EMFF-a. Uzmemo sve, stavimo znači to sve na jedan kup i onda trošimo. Neke mjere se vrlo dobro troše, a neke manje. Ne znam da li je to sad zbilja učinkovito trošenje, postavljam si pitanje. I tu imam jedno pitanje komisiji prije svega. Dali ste nam neke brojke što se tiče programacije, preuzetih obveza i trošenja. Sjećam se da prije sedam godina nam je rečeno da će EMF biti fond prije svega koji će bio, biti e, orijentiran prema rezultatima. I ono što mi je važno, i sad imam konkretno pitanje, koje su to i promjene što se tiče ribarstva i akvakulture? Evo govorite o složenosti ovog programa, znam da govorite i o budućnosti, ali imamo još četiri godine prije nego što se potroši novac. Zašto ne možemo sada pojednostaviti stvari? Je li to krivnja komisija, država članica? Hvala vam. E, vi ste zapravo to lijepo saželi e, kada ste rekli odnosno postavili pitanje je li to stvar pravila ili načina provedbe od strane država članica. Ja sam o tome govorila tijekom prve prezentacije kad sam rekla da je zapravo to kombinacija te dvije stvari. Ponekad na razini država e, članica, e, države članice uzmu europska pravila, pa tome dodaju državna pravila, regionalna pravila i onda imate zapravo prekodifikaciju. Imate cijeli set pravila i upravo zato je vrlo teško provesti neke stvari brzo. Ja mislim da pojednostavljivanje u ovom trenutku ne dolazi u obzir jer smo pri kraju programskog razdoblja. Ali svakako je to bila inspiracija za naš prijedlog za naredno razdoblje. Mi smo i takako pojednostavili stvari. Više nećemo imati programaciju koja se temelji na mjerama, imat ćemo jednostavne prioritete a to ću objasniti malo kasnije. Što se tiče ovih vaših e, konkretnih pitanja, gospođa Aguilera je imala pravo e, što se tiče odbacivanja e, plovila koje je financiralo MFF, to je završilo 2017. godine. Ali to je su zakonodavac tako odlučio jer su imali reformu 2013. godine i smatralo se da fond mora odražavati ambicije te reforme i ciljeve te reforme. A sada smo ponovno uveli mogućnost korištenja EMFF-a za odbacivanje ribarskih plovila za razoblje nakon 2020. godine. Jer naravno da se situacija promijenila, a fond mora biti dovoljno fleksibilan da odgovori na sve te nove izazove. Što se tiče vašeg e, pitanja koje se odnosilo na rodne politike, 14% sam rekla. Htjela sam reći da 14% svih projekata e, koje se financiraju u okviru lokalnog razvoja koji predvodi zajednica su specifični na rodne politike. Znači tu se promovira uloga žene u ribarstvu i u drugim lokalnim zajednicama. Međutim, to nisu jedini projekti MFF-a koji imaju tu rodnu dimenziju. Na primjer u akvakulturi mi financiramo brojne start-upove u kojima sudjeluju žene. I upravo zato imamo mogućnost financiranje programa izobrazbe u okviru prioriteta ribarstva, a često se to odnosi na e, izobrazbu žena E, vezano za ulogu koju one igraju u ribolovnom sektoru. Evo, samo sam vam to htjela pojasniti. Što se tiče pitanja o rezultatima koje smo postigli do sad. Htjela sam to obraditi u svojoj prezentaciji, ali očigledno je vrlo teško to obraditi u ovoj e, fazi jer smo sada u nekakvoj e, cruising brzini, e, ali evo reću vam, 14% svih e, projekata pod lokalnom razvoja koji predvodi zajednica su fokusirani na žene. Imamo smanjeni kapacitet ribarskih flota i to zbog e, novca koji se uljeva u odbacivanje plovila u novac koji se odvaja zato da ribolov postane konkurentniji. I imamo ribolovni sektor koji iako u Europskoj uniji nije svugdje jednako konkurentan, i dalje imamo 1,3 milijarde eura profita. Sad, koliko je to zaslužan MFF, e, to vi morate procijeniti, ali činjenice su jasne. Ribolovni sektor u protekle tri ili četiri godine postaje sve profitabilniji, puno profitabilniji nego što je to bio slučaj u prošlosti. E sad, možda to možemo zahvaliti MFF-u, e, o tome se može raspravljati svakako, ali ja sam sigurna da MFF igra tu veliku ulogu. Hvala vam na tome. Imamo dugačak popis e, govornika, imamo jako puno točaka dnevnog reda. Molim vas, e, kad imate pitanja, držite se vremenskog okvira od dvije minute. Jer što više zapravo pričate, to vam je odgovor e, nejasni. Hvala vam, hvala vam što ste nam pojasnili ova pitanja. E, drago nam je da je što veća potrošnja fonda. Objasnili ste zašto se sve to događa, koji su razlozi i tako dalje, kako je zakonodavstvo. To je fond koji je složen, nije ga lako koristiti, to nam je sve jasno. Rekli ste e, e, da imam kratko, imam dvije minute, tri pitanja imam. Koji je broj plovila koja su iskoristila fond? I koji je postupak E, iskorištenosti fonda od strane malih plovila, dakle plovila koje se bave malim ribarstvom. Zanima me, zanima me kako mala plovila iskorištavaju ovaj fond. Nakon toga imamo financijske instrumente. Imamo ih u okviru ovog fonda, oni će svakako biti i u okviru budućeg fonda, ali zanima me koji je stupanj iskorištenosti osim subvencija, kakva je iskorištenost financijskih instrumenata. Evo, ja bih volio dobiti konkretne podatke o tome. I treće pitanje, što se tiče modernizacije motora. Kako možemo iskoristiti novac iz fonda? Mislim da smo za sad dosta bili limitirani, da se nije baš koristio novac iz fonda za modernizaciju motora. Imate li vi enciklopedijsko znanje i možete li nam dati konkretne odgovore? Izvolite kolegice. E, još bolje od toga, ja imam slajd. Evo, pričekajte. Sad ću vam prikazati svoj slajd. Htjela sam iskoristiti ovaj slajd u svojoj sljedećoj prezentaciji, ali gospodin Miljan Mon je pitao broj vozila. Koji je broj vozila? Nemam konkretan broj, ali znam da imamo oko 10.000 projekata. Znači 52% fonda ide na velika plovila. Što se tiče malih plovila, otprilike 7500 projekata, 41% sredstava e, operacija. Znači što se tiče samih brojki, 70% fonda ide na veliko ribarstvo, 18% ide na malo ribarstvo. Naravno, to ne odražava nužno broj velikih i malih plovila koje imamo, jer 75% flote je malo, mala flota, mala plovila, tako da, e, nažalost, e, ne iskorištavamo e, cijeli fond za mala plovila. Dosta toga odlazi na velika plovila ali velika plovila predstavljaju samo 25% ukupne flote. E sad što se tiče financijskih instrumenata, imamo samo jednu državu članicu, Estoniju, koja koristi financijske instrumente u trenutačnom razdoblju. U ponedjeljak smo razgovarali s državama članicama i postoji nekoliko država članica koje bi htjele koristiti financijske instrumente. Sklopili smo sporazum sa Europskom investicijskom bankom da i ona pruži potporu državama članicama koje žele odrediti financijske instrumente, to su zajmovi, jamstveni fondovi i tako dalje. I treće pitanje odnosilo se na e, ovu zamjenu e, motora. To je mjera nije se puno koristila, otprilike tisuću motora je zamijenjeno u sklopu te mjere ali imamo obvezni zahtjev da se smanji snaga motora. I zato to možda nije tako privlačna e, mjera za sektor. Znači ne prijavljuju se za to financiranje. Evo, nadam se da sam odgovorila na sva vaša pitanja. E, merci, monsieur le Sljedeći govornik, e, izvolite na... Hvala, gospodine predsjedniče. Trebamo E, biti jasni, e, Velika Britanija je danas u Europskoj uniji i biti će sutra. Gospodin Van e, Delen je rekao da je situacija s Brexita luz-luz situacija, a isto tako je to činjenica kad e, uzmemo u obzir da Velika Britanija neće moći koristiti EMFF. Posebno što se tiče Škotske, kad pogledamo brojke, ovaj tjedan imamo finalnu rundu, završeno je 30. rujna i mogu objaviti da smo imali zahtjev bez presedana Sada smo morali završiti ovu proceduru kandidatura za određene mjere, budući da smo e, potrošili sav novac koji nam je dodijeljen. To pokazuje da se to može napraviti i mogu reći da je to dobar primjer drugima. E, Imamo isto tako, e, isto tako ulaganje u postrojenja na otvorenom moru, frižidere i tako dalje. Joseph Robertson u e, Aberdeenu je isto tako e, uspio povući E, tisuće i desetine tisuća pa e, funti iz ovog fonda i to je nešto što u svakom slučaju neće biti u budućnosti ako bude Brexita, a mi ne želimo Brexit. Mi to kažemo, izgleda da se i sud s nama slaže. Moje je pitanje sljedeće komisiji. Ako Škotska tako dobro troši, što onda Škotska tako dobro radi i što može isto tako e, pružiti kao primjer drugim državama članicama da i one dostignu taj rezultat. E, mislim da ćemo svi zajedno iznaći put. Da, svi ćemo naravno biti sretni ako uspijemo e, povećati potrošnju. Gospođa Elad, izvolite. Gospodine predsjedniče, hvala. Još jedno izvješće koje govori o tome da se troši e, novac poreznih obveznika kako bi se jednostavno opustošilo more. A kad govorimo o onome što smo čuli, ja nisam s time zadovoljna. Jako je dobro da slušamo isto tako i savjete ECE-a što se tiče ribarstva. Mislim da u ovom trenutku imamo e, netolerantnost i mislim da u svakom slučaju moramo pronaći najbolji bolji način upravljanju Brexitom kao što je rekao Van Dalen, gospodin Van Dalen, mogu reći da Britanija odlazi i mislim da nitko ovdje e, oni koji su za e, Brexit ili ne, ne žele da se e, ponovi ona situacija koja se dogodila sa francuskim ribarima. Da, moramo trgovinu zajedni, zajedno provoditi. 40 godina Ujedinjena kraljevina je dijelila svoje ribarstvo i pružila je dobar život mnogim EU ribarima, ali taj e, to sada dolazi e, do kraja. I e, Velika Britanija sada traži svoje vode i traži ono što je donijela i unijela u vjenčanje. Mislim da za korist EU-a bi jednostavno trebali prihvatiti da će se Brexit dogoditi. Hvala, prijatelji. <laughs> Da, mislim da smo sad tu imali jedno jako, jako dugo e, pitanje. E, mislim da možemo ići sad e, krenuti dalje. Gospodin Vojsen, izvolite. Hvala. Gospodine predsjedatelju, želio bih se e, vratiti nakon ove rasprave o Brexitu na provedbu sredstava iz fonda Komisija nam govori da mala provedba je možda dio i tog problema usvajanja, kasnih usvajanja programa. Možda je to slučajno. Isto tako imamo i tu složenost i same administracije i administrativnog tereta kad govorimo o povlačenju sredstava imamo velike razlike između država članica. Imam konkretno pitanje komisiji. Što radi e, u stvarnosti komisija kako bi popošljala provedbu u nekim državama članicama gdje zbilja imamo velike poteškoće? Kako možemo poboljšati situaciju? Je li komisija sa tim državama članicama provela pregovore? da li uzimaju mogućnost e, razmjene dobrih praksi u različitim državama članicama. Poboljšanje e, povlačenja sredstava država članica je e, nešto što će biti na korist svima, ne samo državama članicama. Konkretno bi željeli znati što komisija konkretno radi za te države članice. A sada Brexit. O njemu se puno govori, govori se puno o trgovini, o trgovinskoj razmjeni. Neke točke će ostati zajedničke, no tome ćemo u svakom slučaju imati e, prilike i dalje, dalje razgovarati. A sada želite odgovoriti na pitanje? Da, vrlo kratko. Što se tiče niskog povlačenja sredstava i niske provedbe. Ja ove godine nisam zabrinuta kao prošle godine. Mogu reći da imamo što se tiče selekcije operacija imamo skoro 44%. I još imamo e, četiri godine, pune četiri godine pred nama na raspolaganju za trošenje. Da sam bila ovdje prije godinu dana, rekla bi da situacija je složena, zabrinuto smo i tako dalje. A ove godine smo manje zabrinuti. Što radimo e, kako bismo pomogli državama članicama tamo gdje je povlačenje malo? Mogu reći da se kolege redovno sastaju sa predstavnicima tih zemalja, sudjelujemo isto tako u godišnjim revizijskim sastancima e, i e, analiziramo prioritet po prioritet kako bismo vidjeli gdje su problemi i gdje se provedba može ubrzati. Države članice ove godine rade sljedeće da e, zapravo e, novac e, preseljavaju iz nisko troškovnih prioriteta prema visoko troškovnim prioritetima mnoge države članice su to napravile znači usmjerile su svoje djelovanje prema prioritetima gdje imamo više trošenja sredstava hvala gospođa Demato Hvala gospodine predsjedniče. Mogu reći da sam ja zabrinuta. Ne što se tiče postotka provedbe povlačenja sredstava, nego što se tiče preuzetih obaveza. Znam da imamo to pravilo N plus 3 i postavljam si pitanje, ne bili smo trebali vratiti na ovo pravilo N plus 2. To je ono što za strukturne fondove i socijalni fond se eh, predlaže i provodi. Da, naše administracije u svakom slučaju znaju da se trebaju ubrzati stvari. No, e, ono što je važno je da imamo cilj kvalitete troškova, a ubrzanjem tog djelovanja e, to gubimo iz vida. Tu kvalitetu trošenja. Da, Ponekad imamo ciljeve e, koji nisu glavni ciljevi u okviru MFF-a, na primjer renovacija e, zgrada, koje, obnova zgrada koje su blizu moru, ali to ne bi trebao biti glavni prioritet. Ne bi li smo se trebali vratiti na ovo pravilo N plus 2 i ne bismo li možda trebali bolje kontrolirati ove akcijske e, lokalne skupine? Hvala vam i dobar dan svima i dobar dan predstavnici komisije. Neću sada ulaziti u složenost e, upravljanja i u pojednostavljivanje koje svakako trebamo imati. Ja ću postaviti jedno pitanje komisiji. Smatrate li da bismo mogli unaprijediti korištenje resursa ako bismo decentralizirali fond? Bili to bila ideja primjenjujući regionalizaciju jer regionalizacija je nešto što smo dobro razvili u novoj ribolovnoj politici. Ja mislim da bi to moglo biti rješenje decentralizirati korištenje programe, projekte. Znači da nadležna tijela i lokalni operateri, lokalna tijela budu odgovorna. Imate li broj plovila koja su odbačena korištenjem sredstava iz e, Europskog fonda i e, što je to značilo za razna, radna mjesta. Znači kad su odbačeni ves, plovila, e, kako je to utjecalo na broj radnih mjesta? Imamo li mi konkretne brojke? Imamo li konkretne brojke i novih radnih mjesta koja su stvorena zahvaljujući mjerama iz fonda? Sad što se tiče smanjenja broja plovila. Ako smanjimo broj plovila u određenim regijama ili u određenim zemljama Europske unije, je li to kompatibilno sa zahtjevom za modernizacijom e, plovila? Jer moramo smanjiti i potenciju, odnosno snagu motora, a to nekada znači i sigurnost plovila, sigurnost na moru. Znači, kakva je kompatibilnost između te, ta dva elementa i možemo li tu postići nekakvu fleksibilnost? I na kraju, e, zbog Brexita i Škotske, to je e, e, jedna važna tema. Ja bih vas zato pitala što se tiče Ujedinjene kraljevine. Koja su ribolovna prava koja ima Škotska? Evo, mene to zanima. Voljela bih dobiti odgovor na taj pitanje, čisto da mogu zamisliti kako će izgledati budućnost. Gospodin Montiz, izvolite. Da. Radi se o averziji eh, potporama kao liberali ja mm, ih jednostavno ne podržavam jer tu imamo zapravo neproduktivno korištenje. A ovdje ovaj veliki postotak nepotrošenih sredstava pokazuje da centralno planiranje ne funkcionira. Potpore se isto tako e, imaju reperkusije na troškove za potrošače. A Kad govorimo o konzervaciji ribe, onda u svakom slučaju one mjere koje se e, predlažu zapravo dodaju ulje na vatru. Ja imam e, pristup e, gdje bih želio postaviti pitanje zašto taj novac, ne da si sad postavljamo pitanje zašto ga ne koristimo, nego ga trebamo vratiti poreznim obveznicima komisiji postavljam pitanje novac koji nije potrošen u kojoj mjeri je vraćen poreznim obveznicima prije nego što odgovorimo na ova pitanja e, imamo još nekoliko pitanja no možete li molim vas sad odgovoriti kratko na ovo što smo već čuli hvala prvo pitanje je bilo e, o n plus 3 ili n plus 2 za nakon 2020. godine za sve fondove imamo prijedlog komisije da idemo na N plus 2 umjesto N plus 3. Zašto? Brojke koje sam pokazala e, objašnjavaju zašto. Ako idemo na N plus 3, problem im je da nemate poticaje države članice da e, dovoljno brzo usvoje svoje programe i da počnu s trošenjem budući da se time produžava period za trošenje novaca. Zbog toga smo uveli ovo N plus 2. Drugo pitanje je bilo e, o decentralizaciji. I u više e, intervencija smo to čuli imamo regionalne programe, e, zapravo nemamo regionalne programe u EMFF-u. Zašto ne? Zato što su e, te regije premale e, u lenderu, u jednom lenderu u e, Njemačkoj imamo 264 e, miliona. Ako to e, podijelite na sedam godina, onda jednostavno nemate dovoljno velik regionalni programa. Što se tiče rezanja, znači odbacivanja brodova, u ovom programskom periodu e, kao što ste vidjeli imamo znači e, veliku brojku i velika sredstva koja se koriste na to kao što sam vam pokazala. A sada koherentnost između traženja znači odbacivanja brodova i to korištenjem javnog novca i traženja znači za modernizaciju i izgradnju brodova. Mislim da se fond treba usredotočiti na jednu stvar. Ako nismo koherentni koherentni e, vezano uz to da se sredstva mogu koristiti jedne strane za rezanje brodova, s druge strane za izgradnju novih brodova i za modernizaciju, onda nećemo biti koherentni. A sada zadnje pitanje o nepotrošenom novcu N plus 3 pravilo e, diktira to da sav novac koji nije potrošen ide u proračun i onda eventualno e, zapravo ide državama članicama. Znači to se vraća, potrošena sredstva se vraćaju e, zemljama, e, doprinose Nadam se da sam odgovorila e, na pitanja. Nadam se da je gospodin Monci e, zadovoljen ovim odgovorom. I sada zadnja runda pitanja. Imamo tri govornika. E, gospođa Montero, izvolite. Hvala, gospodine predsjedniče. Hvala komisiji na njihovim odgovorima. Bez obzira na razvoj e, na području ovog fonda, on je još uvijek e, jedan od fondova gdje imamo najmanju potrošnju sredstava. Kako promijeniti stvari i ne dopustiti da u budućnosti e, se vijeće, na primjer, ne e, sreže sredstva budući da nisu potrošena. Tu moramo imati na umu održivo gospodarstvo. A kad govorimo o potporama brodova, imamo devet najuadeljenijih regija Europske unije. I oni imaju kulturu malog tradicionalnog gospodarstva. Tu su brodovi puno manji od onih e, koji se koriste u drugim dijelovima Europe. Važno je da se ta mala plovila također podrže. E, što će komisija u sljedećih četiri godine napraviti vezano uz smanjenje s jedne strane birokracije, s druge strane pružanja dodatnih e, sredstava i potpore tim malim plovilima koji su pod pritiskom E, isto tako članak 249 stavlja naglasak na e, važnost tih najudaljenijih regija i u tom smislu što ćemo napraviti kako bismo zaštitili i pružili potporu tim e, malim brodovima i malom ribarstvu kako bi mogli obavljati svoj posao na održiviji način ribari e, u tim e, područjima obavljaju ribarstvo na zbilja e, poseban način, kako ćete im pružiti pomoć? Nadam se da ovih 19% će biti povećano budući da to nije dovoljno. Imam i isto tako dodatne e, govornike, no sljedeći, e, sljedeća točka dnevnog reda je također Europski fond za pomorstvo i ribarstvo i tamo ćete moći postavljati pitanje. Gospođa Sullivan E, željela bih postaviti komisiji pitanje koje su to države koje povlače sredstva na bolj, dobar način, a koje su one koje u tom smislu imaju loše rezultate i što komisija radi kako bi podržala države koje ne koriste sredstva iz fonda na e, dobar način. Imali smo tu i primjer Škotske i uspjeha Špotske. Škotske. Trebali bismo u tom smislu uzeti njihov primjer. Imali i drugih takvih primjera gdje e, države zbilja koriste na najbolji mogući način fond i može li to biti primjer i za druge države. Gospodin Holbert, izvolite. Dva pitanja. Prvo je pitanje subvencija za izgradnju. Ovaj parlament, a zapravo i zadnji parlament prije izbora je glasovao za to i to sada više možda nije pozicija, odnosno stajalište ovog parlamenta. Imali smo izbore, imamo i drugi sastav ovog novog parlamenta i ovo pitanje upućujem vama i pitam koje mogućnosti imamo da ponovno promislimo o tom stajalištu, a pitanje komisiji je li bi komisija razmotrila, to je uvijek moguće da povuče postojeći e, prijedlog i da ga vrati bez tog elementa, bez tog elementa odnosno vrati ga na ponovno razmatranje i da se fokusira na neke druge stvari u sadašnjem prijedlogu. Drugo pitanje je vezano uz otpad, e, pomorski otpad. Svi znamo za problem e, ribari skupljaju taj otpad i povijesno ako se vrate u luke i onda stave to na reciklažu, nekad su morali za to i plaćati, odnosno penaliziralo ih se za to. E, tako da e, MFF sada ima e, programe e, da se nadoknadi čak taj trošak ribarima, a ne da ih se penalizira. Međutim, stopa korištenja tih sredstava je niska. Očekujete li da će se to poboljšati u sljedećih nekoliko godina? Hvala. Evo već lagano u teritoriji sljedeće točke, ali e, vi ste to pitanje nabacili meni, a ja sam ga mislio nabaciti vama, jer sljedeća točka je e, gdje mi u parlamentu očekuje se od nas da branimo stajališta proteklog parlamenta, iako neki od nas, mnogi od nas nisu bili zastupnici e, u prethodnom parlamentu, a mnogi od nas ni ne poznaju tako niti pravila poslovnika i tako dalje. Vi poznajete, jeste vi bili prije. Komisija. Što se tiče podrške marginalnim regijama, vanjskim regijama, ugovor ima posebnu poziciju za takve regije i e, važnost koju trebamo dati regijama sa posebnim geografskim nedostacima i tako dalje i predložili smo 315 e, milijuna eura za podršku upravo takvim regijama Također smo uveli e, takozvani akcijski plan koji će omogućiti upravo tim rubnim regijama koje ovise o ribarstvu, ali koje bi želi diversifikaciju prema plavom rastu i drugim oblicima pomorskog gospodarstva. Što se tiče pitanja The Good, The Bad and The Ugly, ja nisam ovdje da vam govorim ko je dobar, ko je loša, ko je ružan e, što se tiče toga kako države članice koriste ova sredstva, e, nije to moja zadaća ovdje, no imamo izvrsne slučajeve i slučajeve dobre prakse, a te slučajeve dobre prakse nastojimo razmijeniti među državama članicama. Upravljačka tijela se relativno redovno sastaju, razmjenjuju slučajeve dobre prakse i znalaze nove ideje. Dakle, dosta razmjene u tom smislu se odvija, znači kako se fond, sredstva iz fonda troše, koji su neki od prioriteta, koji su neki dobri primjeri trošenja novca. Što se tiče pitanja gospodina Kibeta, e, zapravo ću to, odgovor ću sačuvati za sljedeću točku. A što se tiče otpada, sakupljenja otpada, da, te mjere, korištenje tih mjera se povećalo u prethodnom razdoblju plaćanje ribarima za prikupljanje otpada ili uspostava posebnih skladišta na samom plovilu za takav otpad. To je u skladu sa strategijom plastike koja je usvojena ove godine ranije. Dakle, E, koristimo MFF kako bismo poboljšali te mjere koje pomažu i sektoru ribarstva i otpada na moru. E, nadam se da sam sve pokrila, ako nisam vratit ću se i mogu i u sljedećoj točki e, ću iskoristiti priliku da govorim o razdoblju nakon 2025. Hvala vam na vrlo konkretnim odgovorima. Idemo sada na točku 7 a to je situacija u odnosu na zakonodavni prijedlog za sljedeći Europski fond za pomorstvo i ribarstvo od 2021. do 2027. To je komisija osvojila prije više od godinu dana u e, lipnju 2018. i e, u konačnici je to odobreno na parlamentu neposredno prije izbora u travnju. Znači u tom trenutku izvjestitelj je bio gospodin Gabriel Mato koji trenutačno nije s nama. ako <laughs> dođe do Brexita ja nestajem, a on se vraća. <laughs> Takva je situacija, ali gospodin Milan Mon je trenutačno izvjestitelj. E, baš tako, dobro ste opisali situaciju. No to neće ovisiti ni o vama, ni o gospodinu Matovu, ni o meni. Mislim da je to daleko od naših e, ruku. U međuvremenu ja ovdje izvršavam zadatak koji je izvrsno obavljao gospodin Mato. To je vezano za novi fond. Njegov doprinos, kao i doprinos izvjestitelja Sjene, bio je izvanredan. U četvrtom mjesecu, četvrtog četvrtog, imali smo prijedlog koji je bio vrlo uravnotežen, zapravo vrlo pozitivan. E, znači imamo mandat za trijalog i to je nekakva polazišna točka. Riječ je o dugom procesu koji imamo ispred sebe. Moramo uskladiti e, naša stajališta da dođemo do konsenzusa sve institucije, uključujući parlament, moraju pokazati fleksibilnost ako želimo na kraju postići nekakav dogovor, postići konsenzus. Ja se doista uznam u to da ćemo imati konstruktivan dijalog u narednim mjesecima, pogotovo s izvjestiteljima iz Sjene. Prošli tjedan smo imali sastanak, mislim da je sastanak bio konstruktivan, nastavljat ćemo s kontaktom u narednim tjednima i mjesecima. Ja sam vama trebao e, predstaviti mandat parlamenta, nekakva opća stajališta parlamenta. U izvješću imamo e, veliki cilj koji je imao i komisija, a to je pojednostaviti i postići fleksibilnost vezano za operativne programe. To je prijedlog komisije. A i izvješće parlamenta isto tako želi poraditi na nekakvim poteškoćama koje su utvrđene u ovom fondu. Struktura je vrlo složena i to je usporavalo izvršenje e, ovog e, fonda, provedbu fonda. A osim toga, trenutačni fond, njegova struktura ima vrlo e, taksativan opis radnji koje je moguće financirati. A s druge strane, novi fond, prijedlog novog fonda, a to je ono što je predložila komisija, e, teži prema pojednostavljivanju. Ako <clears throat> nekakvo financiranje nije jasno zabranjeno, onda je dopušteno. To je nekakva opće, opće stajalište koje proizlazi iz ovog novog prijedloga. I ta nova struktura fonda, koja je puno jednostavnija, jer sada države članice mogu definirati svoje prioritete u svojim operativnim planovima, u nacionalnim operativnim planovima. Dakle, sad nemate onu dugo numeriranje različitih radnji koje akcija koje je moguće provesti, a tu je dolazilo do problema interpretacije. Dakle, ovim pojednostavljenjem e, nastoji se postići bolja provedba e, fonda. I napokon bi e, nekako riješili probleme koji su proizlazili iz ovog prethodnog fonda. E sad, svi ti elementi pojednostavljivanja E, su u mandatu parlamenta. Sve ono što je predložila komisija. Mm, drugim riječima možemo reći da se komisija i parlament slažu. Prioriteti parlamenta su prioriteti komisije uz neke nijanse. Održivi e, ribolov, e, biološki resursi, dopustiti rast plave ekonomije, E, poticati i e, pomoći priobalnim zajednicama, brinuti se o oceanima, da bude sigurni ocean i tako dalje. Mislim da se svi možemo složiti u ovome da je vrlo bitno postići održivost, ne samo resursa, nego socioekonomska održivost mora biti prisutna. Neki su prije e, već govorili o tome da treba potaknuti tradicionalno ribarstvo. To je vrlo bitno u našem mandatu, e, komisija i parlament žele da operativni planovi imaju akcijski plan koji će biti konkretan i koji će se odnositi na tradicionalno ribarstvo, na mala plovila. Nakon toga generacijska obnova, to je isto tako jedna bitna odrednica ovoga novoga fonda, a prioritet je isto tako i akvakultura. O tome smo govorili na plenarnoj E, sjednici. Znamo da je akvakultura izrazito bitna, a zapravo je u zastoju u Europi, dok drugdje u svijetu raste. I upravo zato moramo unaprijediti, moramo pomoći, podržati akvakulturu u Europi kako bi počela rasti. Jer imamo veliki raskorak između potražnje i ponude. I zato imamo uvoz iz drugih zemalja. Mi želimo da potaknuti rast u Europskoj uniji, rast akvakulture. I to je prioritet ovoga fonda također. Ovaj fond e, čak postoji određeno nastojanje da se promijeni naziv, da bude fond e, za e, ribarstvo, pomorstvo i akvakulturu. E sad što se tiče najudaljenijih regija. Mandat parlamenta e, želi e, također utvrditi jedan poseban e, odjeljak za najudaljenije regije. To bi bila posebna tema. Isto tako smo čuli ranije o nešto o trenutačnom fondu, ali i o novom fondu. Spominje se upravljanje oceanima. Tu postoje određene dvojbe, zabrinutosti. Ja vam neću sada e, ovdje navoditi brojke. Međutim, 25% e, financijske pomoći ide na obnovu bioraznolikosti i na istraživanje mora. U članku 22 imate popis različitih radnji koje je moguće poduzeti u okviru fonda za zaštitu i obnovu bioraznolikosti, za e, zaštitu ekosustava i pitke vode. Neću vam sada to sve navoditi jer bi potrošio jako puno vremena. Također se tu spominje e, potpora istraživanjima, potpora prikupljanju podataka i tako dalje. Upravljanje oceanima, isto tako, poseban, znači odjeljak je e, posvećen e, oceanima i međunarodne obveze isto tako se spominju. Na kraju krajeva ovaj fond zahtjeva puno veću transparentnost u upravljanju i e, zahtjeva se od država članica da javno objave e, svoja izvješća u sklopu ovoga fonda. Znači, mandat parlamenta je zapravo vrlo uravnotežen i to je dobra podloga za početak trijaloga. Mogu sažeti na kraju s nekoliko točaka. Znači, parlament ne želi da e, dođe do štete e, bio raznolikosti, bio sustava, e, ali isto tako želimo zaštititi mora, ali želimo e, potaknuti investicije koje će unaprijediti život ribara i sigurnost ribara. To ne znači da trebamo povećati kapacitet plovila za ribolov. Prije se isto spominjalo e, novi, nova plovila. Nova plovila da, ali mandat parlamenta je e, usredotočiti se na tradicionalno ribarstvo, na malo ribarstvo. I s tim u vezi trebamo gledati e, ulaganje u kapacitet plovila. Znači, izgradnja novih plovila E, samo se odnosi na tradicionalno ribarstvo, na malo ribarstvo, na mlado, mlade ribare i na fleksibilnost. Znači, naglašavam sada da je riječ samo o tradicionalnom ribarstvu. Isto tako govori se o modernizaciji motora. Riječ je o renovaciji, o obnovi motora, zato što su stari motori, motori koji zagađuju i to je cilj parlamenta. Isto tako nije riječ o tome da mi ribarima plaćamo godišnji odmor. Međutim, u slučaju nekakvih nesreća e, moramo pružiti pomoć e, rib, e, ribarima. Znači, u slučaju da imamo povećani kapacitet, tu moramo upotrijebiti sredstva iz naših e, fondova. U slučaju obustave aktivnosti trebamo pomoći ribolovima, e, ribarima. Isto tako e, pomoći akvakulturi. Akvakultura je vrlo bitna jer akvakultura iz trećih država raste. Ti proizvodi dolaze u Europsku uniju, možda nisu jednake kvalitete kao proizvodi Europske unije. I, a s druge strane u Europskoj uniji imamo veliki zastoj vezano za akvakulturu. Najudaljenije regije su isto u središtu naše pozornosti, njima moramo dati posebno mjesto jer oni se suočavaju sa posebnim poteškoćama, oni su u zaostatku i tome posvećujemo pozornost. To je to, to je zapravo sažetak eh, mandata parlamenta. Mislim da je ovdje riječ o pojednostavljanom emf u e, mislim da je riječ o većoj transparentnosti, većoj fleksibilnosti i mandat parlamenta je također e, pomoći e, generacijskoj obnovi, jer generacijska obnova je veliki problem. Ne smijemo ostati bez ribe, ali ne smijemo ostati ni bez ribara u Europi. Evo, to je to. To je ono što sam vam htio ispričati vezano za mandat parlamenta i, svoju zapravo viziju novog fonda. Hvala vam. Thank you very much indeed. Okay, let, for, especially for the benefit of new members, let me... E, hvala. E, evo, s obzirom da ima novih članova, reću vam koji je postupak. Ovo izvješće e, je prošlo prvo čitanje u prethodnom parlamentu u travnju prije izbora, sad to, o tome raspravljamo na odboru, pa zatim i 12. studenog na sljedećem sastanku kada ćemo glasovati o tome hoćemo li e, ući u pregovore sa vijećem ili ne. E, možda ste kao i e, ja bili preplavljeni sa velikom brojem ime poruka na ovu temu meni, je to čak prilično me e, smeta takva ogromna količina poruka, ali je, bilo je zanimljivih točaka u tome. Gospodin Mijan Mon je rekao da su naši prioriteti isti kao i prioriteti komisije, da se nas brinu socijalni i ekonomski ciljevi i održivosti i ne želimo veće kapacitete niti pretjerani e, izlov. E, mogu li pitati komisiju zašto vas brinu parlamentarni amandmani? Hvala. To je jako široko pitanje. Naši, e, naš, nas ne brinu samo amandmani parlamenta. E, kada gledamo reakcije su zakonodavaca, mi gledamo i jedne i druge reakcije, znači gledamo i jedne i druga stajališta istovremeno. I e, mogu vam reći e, da e, postoje neki elementi koji su nam teški za prihvatiti. Neću sada ulaziti u previše detalja, ali pitanje koje nas brine najviše u oba stajališta je da otvaramo vrata nečemu što smatramo vrlo opasnim a to je koncept obnove e, flote, odnosno modernizacije flote. Ja sam pokušala objasniti u prezentaciji da je MFF tu za sve aspekte održivosti bilo E, ekonomske, socijalne ili ekološke, ali e, također sam pokušala objasniti sve što možemo i budemo učinili kako bismo se pozabavili pitanjem e, generacijske obnove, sigurnosnim uvjetima, malim ribarstvom, rubnim regijama, socijalno-ekonomske mjere, e, rješavanje neočekivanih događanja, znači Brexit, e, partnerski ugovori i tako dalje. Znači do, dosta toga imamo i u sadašnjem fondu i u budućem fondu što se bavi svim pitanjima o kojima je gospodin Mijamon govorio. E, međutim, govorimo o javnom novcu i govorimo o javnom novcu koji treba generirati neke kolektivne koristi. Imamo CFP, znači zaštita E, pomorskog e, okoliša i osiguranje da ovaj sektor ima pošteni standard života, da imamo e, sigurnosne i zdravstvene povoljne uvjete, da imamo sigurnost hrane i tako dalje. Znači, naše iskustvo sa ponovnim uvođenjem subvencija za obnovu ili modernizaciju flote jest da riskiramo da se javni novac troši na loš način. Mi smo proveli brojne evaluacije zadnjih nekoliko desetljeća koje pokazuju da štetne subvencije mogu pridonijeti pretjeranom izlovu i pretjeranim kapacitetima. Po našem mišljenju otvaranje vrata prema subvencijama možete ih zvati kako želite, obnova flote, modernizacija plovila, povećavanje sigurnosne tonaže, znači sve su to stvari e, različita imena za istu stvar e, i to je loša, loša dodana vrijednost za javna ulaganja. Daću vam jedan primjer. Cijena kočarice 22 metra je 3 milijuna eura. Ako e, idete i kupite novu kočaricu, to je 3 milijuna eura. Za malu 10 metarsku je 400 tisuća eura. Mi imamo mali fond, imamo neke države članice dobivaju 50-60 milijuna eura. E, dakle gdje oni e, imaju 7 godina e, da to potroše, znači prikupljanje podataka, trebaju to potrošiti i na akvakulturu i na lokalni razvoj i zajednice koje ovisi ribarstvo i tako dalje. Ako to kupite, vi praktički trošite cijeli fond. 204 milijuna eura je prosječna nacionalna alokacija. Znači s time može, možete kupiti 10 kočarica. E, problem proračunske provedbe o, kojem govorimo bi bio automatski riješen na taj način. No, kao što sam ranije rekla, imamo sektor koji je izuzetno profitabilan, 1,3 milijarde eura 2017. godine. Znači, nema nikakvog ekonomskog opravdanja da se subvencije e, troše tamo gdje postoje privatna ulaganja. Ako idete u brodogradilišta, oni su prepunjeni na, na, narudžbama za nova plovila. Znači, e, mi e, imamo, taj sektor očito ima mogućnosti kupnje novih e, plovila i modernizacije. Ne kažemo da to ne treba činiti. Neka to svako čini, ali to nek čini privatnim novcem jer e, mi riskiramo iskrivljenje situacije u sektoru. Postojaći sukob u sektoru između onih koji će dobiti novac i oni koji neće dobiti i onda će doći e, sukob, do sukoba između malih i velikih država članica jer male države članice neće moći subvencionirati svoj ribarstveni sektor na taj način i onda će doći do iskrivljavanja tržišne situacije i imat ćete države sa manjim i većim flotama. E, znači, ja znam da ste vi svi opredjeljeni da da, održi, da osigurate državnu, socijalnu održivost sektora, generacijsku obnovu, zdravstvene, sigurnosne uvjete u sektoru. Ja to uopće ne, ne osporavam, ali sred e, fond je tu upravo kako bi to odradio u sadašnjem prijedlogu komisija i ako su zakonodavci inzistiraju da se ide dalje, da se otvaraju vrata za subvencije, za obnovu flote, za modernizaciju flote, E, stavit ćemo se kroz to u vrlo tešku situaciju u odnosu na treće zemlje. Nećemo moći reći da smo postigli ciljeve e, održivog razvoja 14. i stvorit ćemo situaciju koja je potencijalno konfliktna e, i predstavlja teškoće u sektoru u kojem svi moramo preuzeti svoj dio odgovornosti. Hvala. Ovo je E, prvi puta da je stranka za Brexit čestitala Europskoj komisiji. Vjerojatno je to presedan povijesni. E, ne znam, gospođo e, Roller, da će vam to pomoći u karijeri. <laughs> Gospodin Mijan će vjerojatno željeti odgovoriti, ali naravno imat ćete to priliku na kraju rasprave. Idemo prvo sa izvjestvima. Gospodin Pizaro. Muito eh, Hvala vam, predsjedniče. Nadovezat ću se na ovo što je gospodin Mijan Mon rekao. E, želio bih sljedeće napomenuti. Mandat Europskog parlamenta e, bio je e, podržan velikom većinom 497 glasova za od prilike 600 članova koji su glasovali. Jako velika većina je bila. I to je vrlo nezgodno pitanje e, s kojim se ovdje bavimo, no dosta e, je tog napornog rada uloženo kako bi se različita gledišta unutar parlamenta približila. Ljudi koji su glasovali, e, očito mnogi nisu danas ovdje, no želio bih odati priznanje onima koji su doprinijeli tome Ulrika Rodos i SID-a primjerice. Ne, ne, ne smijemo omaložavati ono što su odradili zastupnici u prethodnom sazivu. Vizija MFF-a jest e, da pokušava, on pokušava ostvariti određeni broj ciljeva. Drugi cilj je e, ekološka održivost naših oceana i pomorskih resursa i osiguranje da se sredstva koriste na proaktivniji i djelotvorniji način, da se pomogne obalnim priobalnim zajednicama, da se pomogne plavom gospodarstvu i da se pomogne tehnološkoj modernizaciji plavog gospodarstva i e, da se nastoji uravnotežiti različite ciljeve zajedničke ribarstvene politike to je ona crvena linija, a da se pritom ne na, naudi resursima naših oceana e, i e, istovremeno da se poboljša socijalni i ekonomski razvoj ribara. taj mandat je dobar mandat i to je nešto što ćemo trebati testirati u dijalogu s komisijom, svijećem sa samom, samim sektorom, sa nevladnim organizacijama. No bila bi velika greška, mislim, kada bismo napustili taj mandat, e, a sam sam rekao da ga je bilo teško postići, e, no na kraju kad je postignut konsenzus je bio širok. Spomenuli ste e-maile koje zatrpavaju naše inboxe. E, ja sam zato da, su, da građani sudjeluju ne vidim ništa pogrešno s time. Ja želim zaslušati različita mišljenja. E, nije to nikakav digitalni e, terorizam e, koji nas spriječava da imamo pregled na svojim inboxima. Vi sigurno dobivate desetine, možda i stotine mailova koje imaju manje više isti sadržaj. To je jasan pokušaj lobiranja ja sam svakako za atmosferu tolerancije dok pokušavamo raditi svoj posao, gospodin Kaskin. Hvala. Gospodine predsjedniče, tekst je usvojen e, u prethodnom sazivu parlamenta i to moramo imati na umu, taj institucionalni okvir. Vidjet ćemo e, što će biti isto tako rezultat trijaloga, a nakon toga tekst mora isto tako biti potvrđen od strane parlamenta, novog parlamenta koji mora izglasati i ponovno odobriti ovaj tekst. Jako je dobro da govorimo o ovome, budući da ne govorimo samo o tekstu koji je usvojen bio u prethodnom savezu u prethodnom sazivu. Neću ulaziti u detalje, ali tu smo imali snažan angažman parlamenta što se tiče dio bioraznolikosti, obnavljanje resursa, usmjeravanje sredstava upravo na te ciljeve i tako dalje. Moramo biti jasni. Imamo između 6 i 7 milijarde sredstava u fondu, taj fond nije neograničen i u tom smislu moramo imati ciljane potpore koje će biti usmjerene na e, sektor ribarstva. Imamo izazove koji se tiču prilagodbe plovilima, što se tiče sigurnosti Isto tako ući ćemo i u Green Deal. Komisija e, von der Leyen će nam to vrlo brzo predložiti i u tom smislu to je također izazov za sektor ribarstva. To moramo imati na umu kad e, govorimo o regionalizaciji, slažem se sa kolegicom Bilbao. Gospođa Rollerg eh, govori eh, o tome da je mali fond i da ne možemo regionalizirati to, eh, na primjer, dala je primjer Njemačke, no u samom pravilniku postoji mogućnost da se to regionalizira u operativnom nacionalnom planu. I zašto bi sad mi tu ograničavali države članice da izaberu eventualnu takvu opciju? moramo paziti na neke elemente. Imali smo već te elemente u raspravi između izvjestitelja u sjeni i izvjestitelja. Prvo moramo paziti da ne krenemo sad e, opet u e, onom smjeru koji smo imali prethodnih godina. E, ne smijemo sada tu povećavati kapacitete i to zbog e, cijelog niza razloga. Moramo uložiti napore u nekim područjima kako bismo postigli ciljeve maksimalnog održivog prinosa u okviru tih ciljeva održivog razvoja. I ne smijemo sad ići prema tim opasnim, ponovno prema tim opasnim praksama. A s druge strane imamo međunarodne angažmane moramo razmisliti o drživom ribarstvu u cijelom svijetu, a početi sa djelovanjem na svom terenu. Podsećam podsjećam e, da se upravo provode pregovori u okviru VTO-a E, ne možemo tražiti od Kine, Indije i tako dalje da ukinu e, potpore za zgradnju novih plovila, a mi to ne napravimo. Imamo tu gospodarske izazove. Ako Kina i dalje ima te e, potpore i nakon toga poveća obojem svog ribarstva, te nam izvozi ribarske proizvode koje onda završavaju u našim tanjurima, onda ćemo jednostavno igrati protiv svog vlastitog tima. Hvala. Allora, eh, cari colleghi, la... Eh, pa, u zadnjem mandatu eh, odluke su takve koje mogu imati opću podršku u slučaju proračuna 10% je sigurno važna točka. Imamo uvjete, sigurnosne uvjete, uvjete rada, imamo edukaciju, socijalni dijalog. Pristupačnost u fondu je važna smjernica za oblikovanje fonda koji je teško koristiti u tom sektoru. Previše birokracije i to je često glavni razlog zašto se taj e, fond ne koristi više. Trebaju nam fleksibilniji postupci i bolji pristup nekim kritičnim točkama, e, posebno kako bismo osigurali e, rješavanje problema nezgoda i određenih drugih problema na moru. Fond bi tu trebao biti kao podrška ribarima. I te mjere trebale bi imati snažnu socijalno-ekonomsku dimenziju. Modernizacija i općenito poboljšanja ribarske flote i novi sustavi sigurnosti. bez povećanja ribarskih kapaciteta. veća sigurnost ribarima i smanjenje geozagađenja. Treba zaštititi e, zaštićene vrste što se tiče skupih ulaganja, naravno da trebamo ispuniti zahtjeve Europske unije. Što se tiče samih penala e, i sankcija, treba jasno definirati koje su povrede propisa kako bi ribari znali e, što se smije, što se ne smije, naravno posebice što se ne smije i naravno sankcije u tom slučaju treba striktno određivati. Mora postojati u slučaju povreda, mora postojati i kazna. Hvala kolege na suradnji i radujem se što da imamo zajednički pristup do kraja studena. Gospođa Tomašić. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Dakle, temelji ovoga izvješća su tradicionalno ribarstvo, generacijska obnova i akvakultura slažem se sa gospodinom monom podržali smo to izvješće naravno ali mene zanima i pitanje je upućeno komisiji neke države članice povlače puno više novca iz fondova od drugih država članica pogotovo ovih novijih država članica jedna od tih država članica je i hrvatska iz koje ja dolazim sada ponovo se vraćamo i na m dva two thousand and to je još više nepravedno prema tim novim državama članicama pa mene zanima postoji li plan europske komisije koji će pomoći državama članicama da učinkovitije koriste fond koji je zapravo dosta kompliciran i da li europska komisija radi na tome da potiče države članice da im pomogne i pojednostavi postupak pogotovo što su neke države članice i same zakomplicirale taj postupak? hvala Quick response, Mrs. Roller. Gospođo Roller, kratki odgovor. Evo, kratko ću samo reagirati na dvije točke. Jedna je pitanje gospođe Tomašić o N plus 2. E, kao što sam objasnila u svojim ranim intervencijama, komisija vrlo blisko surađuje sa državama članicama kako bi utvrdila područja u kojima su potrebna danja nastojanja kako bi se ubrzala potrošnja e, imali smo i e, pregled e, postignutih rezultata, razmatra se gdje je potrebno uložiti dodatne napore i realocirane su neka sredstva na prioritete koje stvaraju bolje rezultate. Druga stvar, želim se dotaknuti nekih općenitih komentara oko činjenice da ulaganja na plovilima, modernizacija plovila, e, znači nije istina da to ne povećava kapacitete. Sve što, se, što je vezano uz modernizaciju plovila, e, modernizaciju, obnovu, kupnju plovila, sve to povećava kapacitete. Nema načina da modernizirate plovilo, a da istovremeno ne povećate kapacitete. Zašto? Zato što CFP e, propisuje da se kapacitet mjeri po bruto tonaži, dakle volumen, i kilovatima vašeg motora. I kao što ste čuli na zadnjem sastanku odbora PEŠ, gdje su bile moje kolege iz jedinice za kontrolu, predstavili su studiju o verifikaciji snage motora. Većina država članica ne verificiraju točno snagu motora. To znači da mi ne verificiramo točno kapacitet flote. A to znači da bilo kakvo uvođenje subvencija koje kojima bi se obnovilo i moderniziralo ili povećala sigurnost, kako god to zovete, sve to povećava kapacitet flote. Dakle, nema sustava koji možete osmisliti i reći obnovit ćemo samo ovo ili samo ono, a nećemo e, povećati svoju sposobnost za hvatanje ribe. Ne, plovila postaju učinkovitija, snažnija, motori su učinkovitiji i sa svime time vi povećavate kapacitete. U redu, hvala gospođo Roller. Ja sam samo htio, dobiti kratki odgovor na gospođu Tomašić, e, ali daću, daću vam ja vremena i za završne odgovore. Gospođa Rus. Oui, moi je voulais intervenir par rapport à... Željela bih e, intervenirati vezano uz vaše izlaganje što se tiče e, sljedećeg EMFF-a. Ne možemo odmah započeti trijaloge i pregovore u okviru trijaloga. Imamo novi parlament, ne možemo nastaviti kao prije. Imamo i nove potpore za izgradnju i obnovu, znači imamo povećanje napora. A kad govorimo o dozvolama, povlasticama, imamo, bili smo na 51% E, prevara što se tiče konstatacija, a isto tako pomoćni montori nisu e, bili uzeti u obzir. E, a što se tiče pregovora VTO-a, ne možemo prihvatiti pregovore onako kako teku, jer to će onda dovesti u pitanje i kredibilitet i vjerodostojnost Europske unije. Evo, samo pitanje vezano za stajalište prošlog saziva parlamenta, možda ovaj parlament ne dijeli mišljenje prošlog parlamenta. Čuli smo uvjerljive razloge komisije, e, čak e, je gospođa uspjela uvjeriti i e, stranku Brexit. Znači, pitali ste što možemo postupovno napraviti. Vi ste pitali mene, ali vi ste onda ponovno pitali mene. Skrenut ću vam pozornost na pravilo 61. Ponovno obraćanje parlamentu koji kaže da će predsjednik parlamenta na zahtjev nadležnog odbora tražiti od komisije da ponovno svoj prijedlog uputi parlamentu u određenim okolnostima. Jedna od tih okolnosti je da su novi izbori e, se odvili e, nakon što je prijedlog e, prijedlog usvojen, a situacija se čini prikladnima za to. A, a čini se da je ovo udovoljen, ovaj uvjet je udovoljen. Nakon toga 68.3 vezano za drugo čitanje. Imamo opciju da se ne složimo E, sa vijećem u prvom čitanju, ali onda možemo ići na cijeli postupak i onda možemo imati drugo čitanje u parlamentu. U trećem stavku pravila 68. omogućeno je uvođenje novih amandmana. koji nemaju nužno za cilj imati kompromis, postići kompromis sa vijećem, već novi amandmani u slučaju da su se u međuvremenu dogodili izbori. Evo, to je to su pravila koja imamo na raspolaganju i kako bismo mogli riješiti ovo pitanje. Uh, ja, vaše ovo čitanje za laku noć je posve drugačije od mog čitanja za laku noć. Ali pomoglo je, stvarno pomoglo je cijelom odboru, evo dobro da ovo znamo. Ne, ne, ovo nisu priče za laku noć. Demato, izvolite. Hvala vam, e, gospodine predsjedatelju. Što se tiče ovih odgovornosti, imamo odgovornost za zeleno okruženje, imamo odgovornost i prema ribarima i zato želim napraviti dvije primjedbe. možemo se odlučiti financirati male, e, mala plovila, izgradnju novih e, e, brodova. Čuli smo od komisije da to povećava kapacitet, ribolovni kapacitet. Međutim, nemaju sve mjere jednaki učinak. Pogotovo kad govorimo o malom tradicionalnom ribarstvu. U prezentaciji smo čuli nešto o tome. Kad govorimo o Mediteranskom moru, ova vrsta ribolova utječe na ekosustav. I, ali nema e, tako veliki utjecaj na okoliš kao velika plovila, industrijska plovila. Imamo Isto tako smo vidjeli da e, plovila koja rade u, na Mediteranu e, su prosječne starosti 30 godina. Znači, ta plovila ne mogu omogućiti sigurnost na radu i ne mogu e, omogućiti nekakav dobar život, dobar životni standard ribarima. A osim toga, takva plovila i zagađuju okoliš i moramo intervenirati u slučaju takvih e, plovila jer moramo dati dostojan život ribarima jer oni rade u prekarnim uvjetima i moramo u najmanju ruku smanjiti emisiju CO2 jer to utječe na stanje mora i oceana. Što se tiče e, novih plovila, e, ulaganja u, u, nova plovila, mi moramo biti puno agilniji, ažurniji i moramo imati bolje kontrole, kontrolne mehanizme. I ti mehanizmi moraju biti proporcionalni i pravedni, znači proporcionalni nekakvom e, prijestupu, prekršaju koji je napravio ribar. E, to je vrlo bitno i to je vrlo bitno ako pogledate situaciju u Italiji danas. Imali smo i izvješće revizorskog suda u kojem je država članica Italija e, morala dati, e, kaže se da Italija mora davati više podataka Europskoj uniji. Zašto? Zato što žele imati veću kontrolu. I evo nekoliko komentara vezano za komisiju. Komisija kaže da imamo problema sa proračunom i sa korištenjem za obnovu e, plovila. Nakon toga komisija je isto tako e, rekla da ako netko želi e, uložiti da može to učiniti i koristiti svoja privatna sredstva. Pa naravno da se mogu koristiti privatna sredstva. E, imamo, možemo povući paralelu sa poljoprivredom, sa sektorom poljoprivrede. Međutim, što je sa kriznim situacijama i što je sa korištenjem javnih sredstava? Ja vidim da komisija e, zapravo govori samo o ovoj vrsti ribolova, ali ne govori o multinacionalnim kompanijama. Ne uzimate u obzir njihovu situaciju. jer takve kompanije i utječu na zagađenje i utječu na klimatske promjene. Hvala vam. Sada je na redu gospođa Aguilera, izvolite. Evo, ja ću samo kratko, jer su moji kolege već e, dosta toga e, rekli. Izvjestitelj Sjene, mojeg kluba, je naglasio naše stajalište. Tako da ću ja samo ovdje reći da je ovo stajalište komisije nama dobro poznato. Jer gospodin Mačado je više puta naglašavao da idemo lošim putem. Ovo što komisija kaže, to je interpretacija komisije. A ja mislim da na taj način ne ispunjavamo 14. E, cilj održivog razvoja a moramo uzeti u obzir to pravilo. Ja želim ovdje jasno reći da ja i moja stranka mi želimo ostvariti ciljeve održivog razvoja i mi ne možemo doći ovdje i reći da ono što je usvojio parlament da to nije u skladu sa pravilom 14. To nije istina, to je samo vaše tumačenje. Jednako tako e, mogu reći i za druge neke teme koje ste vi naglasili. Rekli ste da se protivimo onda pravilima VTO-a i tako dalje. Ja vjerujem u multilateralizam, naravno. Ali moramo isto tako onda jednaka pravila primjenjivati na sve. Što se tiče vijeća, vijeće ima jasno stajalište. Parlament isto tako ima jasno stajalište. Sve je moguće. Ovo je novi parlament. I svi sada tu zapravo unaprijed sudimo i govorimo da ovaj parlament nije uh, zapravo suglasan sa ovim prijedlogom. Pa ja nisam sigurna da je to tako. Mene nitko nije pitao recimo slažem li se ja sa ovim prijedlogom ili ne moramo biti sigurni u ono što govorimo. Jer mene brine što je to što mi možemo prenijeti, koju poruku možemo onda prenijeti. Naravno da je sve moguće. Ako postoji većinska volja, onda tu većinsku volju i odluku moramo iskazati. Vi to dobro znate, gospodine predsjedniče. Da, naravno da postoje različita mišljenja, ali to je normalno i to je u svakom forumu moguće. Ali nemojmo sada prenositi pogrešnu poruku pogrešnu poruku građanima. Naravno da imamo razilaženja u mišljenjima i upravo zato uvijek imamo glasovanja i naravno da upravo zato imamo i postupak trijaloga i takav postupak osigurava to da se uzmu u obzir sva različita mišljenja i mene sada samo zabrinjava kakvu mi to poruku prenosimo građanima. Mislim da prenosimo pogrešnu E, poruku. Ja vjerujem u postupak i taj postupak moramo poštovati. Evo, ja bih samo voljela sve ovo razjasniti. Neka bude svima jasno. Thank Mr. Mandela. Gospodin Mandela. Hvala vam, gospodine predsjedatelju. Komisija ima određene rezerve vezano za stajalište parlamenta. Što će se onda dogoditi? E, dva člana koja zastupaju Brexit e, podržavaju znači stav komisije, to smo vidjeli, ali mislim da zato mi ostali trebamo dati do znanja e, da nam je komisija dala odgovore koji sadrže određene nedostatke, jer su sve to vrlo složena pitanja. Mi u Nizozemskoj e, mi smo pokrenuli e, neke nove e, modele i mehanizme u proteklih nekoliko godina. Imamo nova plovila, imamo selektivno ribarstvo kojima se bave ta plovila i na taj način oni doprinose postizanju e, cilja ribarstva, a to je selektivnost u ribolovu. To su isto tako e, hibridna plovila i samim time e, pridonose postizanju drugog cilja, a to je poštovati klimu. I to su zato vrlo okolišno prihvatljiva vozila. To je ono što trebamo imati u EU i zašto bismo se mi onda tome protivili? To su plovila kakva mi trebamo. Oni ostvaruju jasnu svrhu i ja mislim da bi mi njih trebali moći financirati iz fonda. Komisija je rekla da je tu riječ o sektoru gdje se proizvodi jako puno novca i gdje možemo ostvariti mnoge uštede. Uštede kroz inovacije u smislu goriva jer nova plovila koriste puno manje goriva. E, zato je to zapravo zapravo dobro i to ne znači da će onda ulaganje u takva plovila dovesti do prekomjernog izlova i prekomjernog kapaciteta. Naravno da imamo kvote, da imamo ukupan dopušteni ulov i tako dalje ali e, moramo sada ovdje razjasniti stvari i nisam sretna e, što e, zastupnici iz članke za Brexit plješću komisiji. Vaša je, vaš je sektor profitabilan, ne cijeli sektor, ali smanjili smo troškove, smanjili smo troškove goriva učinkovitost e, korištenja goriva je porasla i to je ključ našeg uspjeha nizozemske flote. Gospođo Seleven, izvolite. Hvala vam predsjedatelju. Mm, razilazimo se u nekim mišljenjima. Postoje određeni aspekti o kojima je govorio gospodin Miljan Mon vezano za simplifikaciju i fleksibilnost, tu se ja potpuno slažem u ta dva aspekta. Ali još jednom, skrenula bih vam pozornost e, na UN-ovo izvješće o ekosustavima i bioraznolikosti iz Svibnja. Tu se kaže da ekonomski instrumenti mogu biti štetni e, za prirodu, a to uključuje e, subvencije E, koje bi išle u korist neodrživim e, e, praksama i zbog kojih bi moglo doći do prekomjernog izlova i prekomjernog kapaciteta. I često se govori da prekomjerni kapaciteti dovode do degradacije. Imamo i izvješće Svjetske banke koje sličnu stvar utvrđuje, a to je da državne potpore mogu smanjiti održavost i dovesti do neučinkovitosti. Znači, subvencije, državne potpore mogu naštetiti načelo održivosti i ja vas moram još jednom posjetiti na ciljeve održivog razvoja 14.6 u tom pravilu se kaže da državne potpore mogu dovesti do prekomjernog kapaciteta, prekomjernog izlova. Opet se to ponavlja. Znači, mi svakako moramo uzeti u obzir ta izvješća. I ja sam e, slušala gospodina Vandalena, vi ste govoriti, govorili o učinkovitosti motora, korištenja goriva i tako dalje. To moramo pozdraviti u svakom slučaju, jer na taj način nećete E, dobiti to da imate više CO2 u okolišu i neće biti veći trošak za ribare, ali svejedno ja mislim da ovo i ova izvješća moramo uzeti u obzir. E, svakako moramo uzeti u obzir ova različita mišljenja. Gospođa Chance. Hvala vam. Drage kolege, ja sam iz odbora INTE gdje predstavljam parlamentarnu konferenciju sa VTO-om i želim prenijeti poruku iz te perspektive. Mi smo zabrinuti zbog reforme MFF-a koja se trenutačno događa. E, sigurno znate da u okviru VTO-a e, imamo, e, razgovara se o ograničavanju subvencija. Rasprava je dosta teška. Europska unija je igrala veliku ulogu u tim pregovorima. Sada smo u velikoj krizi u VTO-u i politički je izrazito bitno osigurati da se završe ti pregovori i da se uspješno završe i pravovremeno. E sad, ako EMFF bude u skladu sa e, prijedlogom vijeća, to bi moglo ugroziti sve ono što smo učinili do sad. Europska unija neće imati kredibilitet i zapravo partneri e, neće imati povjerenja u Europsku uniju u tom slučaju. I uzmite u obzir tu perspektivu kad budete dalje razmatrali ovo pitanje. E, znam da i mnogi se kolege slažu sa mnom. Hvala vam. Zatvorit ćemo popis govornika. Jeste se vi htjeli ponovno javiti? Gospodine Mandalan, vi uopće mene ne slušate jer doći će dan kad ćemo mi morati biti prijatelji i vi ćete morati shvatiti da morate biti na strani Ujedinjene kraljevine, kad mi preuzmemo kontrolu nad našim vodama. Što će se dogoditi kad Ujedinjena kraljevina ode? Održivo ribarstvo i vama to treba. Mi ćemo vama reći što ćemo mi učiniti. Mi ćemo imati plovila, neće biti duže od 25 metara, 500 e, konjskih snaga najviše i to ćete i vi morati učiniti jer nećete više imati vaša velika e, plovila. Vi nas napadate i nećete imati više ni riba. Vi ćete loviti našu ribu na kraju. Hvala vam, gospodine Vandalen. Morat ćete početi nekako prijateljevati sa mnom. Hvala vam. Hvala vam kolege. Mislim da je rasprava bila zanimljiva. Gospodine Miljan Mon, vi ćete završiti ovu raspravu. E, komisija, želite li se vi javiti za riječ? Govorili, govorili smo o šteti za okoliš, e, prekomjernom kapacitetu, prekomjernom izlovu. E, jer što je kapacitet, vi ste rekli što je kapacitet, to je kombinacija mm, obujma motora i kilovat, kilovata. E, što je sa starim vozilima, novim vozilima, odnosno plovilima? Nitko u ovom odboru nije rekao da želi povećati kapacitet ribolovne flote. Nitko ovdje nije rekao da se ne želi držati načela odgovornosti i održivosti. Govorili smo o sanitarnim čvorovima na plovilima, o zaštiti mladih ribara. Zašto ste vi onda zabrinuti zbog stajališta parlamenta? Možete li to sažeti, molim vas? Um, Hvala. Prije svega jedno pojašnjenje. To nije samo reakcija na stajalište parlamenta. Reagiramo na stajališta vijeća i parlamenta, budući da sad ulazimo u ključnu fazu trijaloga. Znam da mnogi govore e, o tome da ne žele više e, ribolova nego boljeg ribolova. ZPP upravo ide u tom smjeru. No, činjenica je sljedeća. Ako obnovite plovila i modernizirate ih, onda ćete ih učiniti učinkovitim, bržim i jednostavno će više loviti. Čula sam više komentara o sustavu e, e, takova i kvota. No, Imamo jako puno stokova gdje nemamo sustav upravljanja ribarstvom. Sustav u Mediteranu pokazuje kakva je situacija. I ako tamo obnovimo plovila, onda ćemo isto tako i dodati taj ribolovni napor. Moramo to imati na umu. Mi smo svjesni činjenice da e, obnovom, generacijskom obnovom e, postoji to e, problem. A u tom smislu moramo učiniti sustav atraktivnijim, staviti više sredstava. Sektor mora te izazove riješiti. Ono što mi tražimo je da tražimo koherentnost u stajalištu parlamenta i vijeća prilikom ulaska u rasprave. Ne možete tražiti rezanje brodova javnim e, sredstvima ili privremeno e, obustavljanje aktivnosti brodova gdje će to onda kompenzirati i nakon toga dovesti do kupnje novih brodova moramo biti koherentni e, u korištenju e, novaca poreznih obveznika moramo znati što želimo za sektor. Hvala vam najljepša na pitanjima, komentarima, sugestijama. Uživala sam u ovom prijepodnevu. Da, mogu reći da ste zbilja se dobro držali i niste imali nikakve vode pred vama. Hvala vam predsjedatelju. Vrlo opsežna rasprava, intenzivna rasprava i nije mi lako sada sažeti sve, ali evo ću dva ili dvije ili tri stvari odgovoriti komisiji. Ja znam da stajalište komisije nije toliko protivno parlamentu nego vijeću i ona ne dijeli naša stajališta u nekim aspektima. Ja želim samo ponoviti jednu ideju. Kad se govori o obnovi flote, o novim plovilima, kažem još jednom ponavljam, to se odnosi samo na tradicionalno malo ribarstvo. Znači samo malo ribarstvo. Ne možemo govoriti o novim plovilima za e, industrijsko ribarstvo, znači malo ribarstvo, tradicionalno ribarstvo. Mislim da je to članak četvrti e, koji kaže da to ne smije dovesti do prekomjernog kapaciteta. Znači, to je u redu. Što se tiče e, i kupnje novih plovila, opet, odnosi se samo na tradicionalno ribarstvo, na malo ribarstvo. Isto tako ste govorili o izvješću um, Uena a i tako dalje. Kao što je rekla gospođa Gilera, 14.6 i cilj održivog razvoja. Nije se tu utvrdilo da su sve državne potpore negativne, nego one potpore koje će dovesti do prekomjernog kapaciteta i prekomjernog izlova. Znači nisu sve subvencije negativne. Određene subvencije su dobre, a neke druge su loše. E sad vratimo se na tradicionalno ribarstvo. Ima jedna direktiva e, iz 2018. godine e, gdje se e, omogućuje korištenje javnih sredstava, no iz, ne iz ovog fonda, nego iz drugog fonda, za obnovu i izgradnju novih plovila. Ta direktiva je govorila i o plovilima koja su duža od, e, ne znam, 25 metara. Znači, ne možemo reći da sve što je e, tu navedeno da je loše. Jer imali smo e, posebne odredbe za tradicionalno ribarstvo, za malo ribarstvo. Što se tiče izlova, nije riječ o tome da se više lovi, nego da se lovi bolje, na bolji način. To je, to je članak 13. Imamo tri zahtjeva, tri preduvjeta. Znači, u okviru država članica, znači u okviru e, ograničenja država članica, a da se ne naruši ravnatelj ravnotežu, ravnoteža i da se ne dogodi prekomjerni kapacitet i prekomjerni izlov. Znači, to su preduvjeti. I vijeće isto tako kaže da moramo imati sustav ulaza i izlaza. Znači, kapacitet koji ulazi, novi kapacitet koji ulazi zbog modernizacije ili bilo čega drugoga, e, mora se smanjiti na, na onoj drugoj strani. Znači, vidjet ćemo kako će e, se odvijati trijalog. Ja moram zahvaliti gospodinu Pizaru, jer mandat koji ima e, parlament e, ima veliku potporu. Vi ste nam dali brojke, rekli ste koliko je zastupnika podržalo, a koliko smo imali neodlučenih. Znači, mislim da imamo veliku podršku. A vidjet ćemo kako će se odvijati trijalog. Mislim da i nova komisija podržava naš mandat, mandat parlamenta. U svakom slučaju idemo na trijalog gdje moramo imati veću fleksibilizaciju stajališta. Vrlo je važno čuti stajalište komisije, stajalište vijeća i parlamenta i postićemo određenu ravnotežu i napravit ćemo kompromise. Oni moraju poštovati naše kompromise, a mi moramo e, poštovati njihove kompromise socioekonomska održavost, održivost i okolišna održivost. To je ono što je nama bitno. I dalje smo mi u pregovorima. Nemamo sad tu nekakvu doktrinu koja je prihvaćena. I što se tiče e, subvencija, određene subvencije nisu negativne. Recimo kad je riječ o sigurnosti, o dobrobiti ribara, takve subvencije nisu negativne, nisu loše. Na kraju krajeva želim reći nemamo ovdje finalizirani tekst. O tome se još uvijek raspravlja. Svakako želim naglasiti da su određene subvencije dopuštene, a to su one koje se odnose na sigurnost na moru i na dobrobit ribara. Moramo podržati trijalog, biti otvoreni, biti konstruktivni. Moramo braniti svoj mandat, naravno, ali taj naš mandat se može i dalje razvijati i možemo se približiti u stajalištima sa drugim institucijama, e, vijeće i komisija. I kao što je kolega prije rekao, na kraju krajeva mi moramo glasovati o rezultatima trijaloga i onda ćemo vidjeti ako taj tekst ne bude zadovoljavajući idemo dalje, radit ćemo dalje na ovome. Hvala svima jer je ova rasprava bila jako e, korisna. E, još generacijska obnova. Ja mislim da je to jako bitno. Ja mislim da moramo privlačiti mlade ljude. I upravo zato unaprijeđenja plovila su jako dobra, jer se poboljšavaju uvjeti rada. i postoje gornje ograničenja, gornje granice. E, Latvija, Španjolska, Portugal, ne, možemo uzeti, ne mogu uzeti sve fondove i iskoristiti za modernizaciju. Naravno da imamo gornju granicu za modernizaciju. Uvijek imamo gornje granice. Ja mislim da parlament uvijek mora imati gornju granicu. Ne možemo uzeti iz fonda sredstva i sva ih uložiti samo u jednu mjeru ima uvijek gornja granica. Hvala vam. Hvala. da imamo 60% parlamenta koji je nov. I 12. studenog ćemo imati novi sastanak. E, tu možemo raspravljati onome što je rekao gospodin Korbin. Da, moramo u svakom slučaju imati na umu da nitko ne želi promovirati prekomjerni ribolov ili potpore koje su štetne za okoliš održivo gospodarstvo. I moramo u svakom slučaju e, znati koje su konsekvence e, stajališta koje je usvojio prethodni parlament prije izbora a u svakom slučaju na sljedećem sastanku ćemo glasati u skladu sa našim različitim uvjerenjima. A sada krećemo na osmu točku dnevnog reda. Pretpostavljam da sad to možemo završiti. Imamo još 10 minuta na raspolaganju. Radi se o četiri nova delegirana akta koji su e, usvojeni od strane kolegija uz e, već e, tri koje su predmet našeg, e, e, naše analize. Radi se o tri e, delegirane odredbe gdje imamo detalje o obvezama iskrcavanja za neke temersalne vrste i to za 2020. i 2021. u Sjevernom moru, sjeverno-zapadnim vodama i jugozapadnim vodima, te tako također imamo delegiranu uredbu o detaljnim pravilima za provedbu znači lovostaja, kozice i to u realnom vremenu uz Kageraku. Ne znam da li komisija je ovdje, je. Možete li nam odgovoriti da li imamo dovoljno vremena ili bi možda bilo bolje da dođete danas poslije podne? Mi smo ovdje, mi smo u svakom slučaju spremni odgovoriti na sva vaša pitanja. E, nemamo nikakvih informacija o ovim novim usvojenim aktima onda bi možda bilo korisno u ovom trenutku da vam predstavimo sadržaj ovih e, četiri delegirana akta, tri za e, obveze iskrcaja i ovaj četvrti. Imate minutu za svaki. Mogu e, vam dati prikaz naših općih pristupa. Prvo imamo ta tri delegirana eh, akta. Radi se znači o ovim eh, planovima što se tiče odbačenog ulova, zapravo eh, obveza iskrcaja za sjeverni, sjeverno more, jugozapadno i, jugozapadne vode i sjeverno-zapadne e, vode. Mogu, možemo reći da tu imamo prvi period e, što se tiče određenih izazova za flotu. Imamo isto tako izuzeća e, u E, područjima kad imamo znanstvene potvrde da imamo visoku stopu e, preživljavanje, a također imamo i određene isto tako odredbe koje se tiču proporcionalnih troškova. E, I tu imamo također izuzeća. To su ta dva slučajeva. Komisija usvaja delegirane akte i to na osnovu preporuka regionalnih skupina, regionalnih organizacija. To je nakon preporu, također i mišljenja znanstvenih e, vijeća, savjetodavnih vijeća. Ono što mi moramo napraviti je da moramo to usvojiti u cijelosti. Ne možemo sad tu izabrati preporuke koje nam odgovaraju. Kad govorimo o određenim planovima za odbačeni e, ulov, imali smo vrlo e, složene rasprave u regionalnim organizacijama, skupinama i to u odnosu na prethodne godine. Dobili smo i završne preporuke 31. E, svibnja. Radilo se o nacrtajima preporuka. Dobili smo isto tako e, izvješće stc e, negdje sredinom srpnja i nakon toga smo isto tako to podastreli znanstvenim analizama. U odnosu na prethodne godine mi smo isto tražili od STCF-a da nam daje e, preporuke što se tiče vjerodostojnosti dodatnih istraživačkih napora, te isto tako očekivanu duljinu znanstvenih istraživanja, te očekivane rezultate, te isto tako da li uopće postoji mogućnost i mjesto prostora za usvajanje dodatnih mjera za selektivnost. Imali smo u tom smislu što se tiče nacrta preporuka sljedeći pristup. E, kad smo imali STCF e, pozitivno mišljenje, onda smo mi rekli da u e, drugom slučaju kad je STCF bio negativan vezano uz toga onda smo se vratili e, natrag na razinu regionalne skupine i isto tako smo govorili o tim slučajevima gdje e, određene mjere i preporuke nisu podržene od strane znanstvenih dokaza Imali smo isto tako i određene zahtjeve za neke vrste riba što se tiče izuzeća, za e, papalinu i tako dalje. Radi se o stokovima gdje imamo isto tako s jedne strane savjet od 0% e, odbačenog ulova te također e, o e, osjetljivim stokovima koji su predmet poreza. Možemo reći da tu se dovodi u pitanje opstanak tih stokova. To je iz i zajedničkih preporuka izbačeno u završnoj verziji. Kao što sam rekla, komisija ne može sad izabrati što želi, a što ne želi, a uzimajući u obzir zbilja dugu raspravu regionalnim organizacijama tijekom ljeta, to objašnjava kašnjenje ovih delegiranih akata. Želim vam time oslikati cijelu, cijeli proces. E, finalna verzija delegiranih akata je sljedeća usklađivanje sa znanstvenim savjetima i dokazima. To je ono što se sad treba još dogoditi, a sada e, ću dati riječ kolegi vezano uz Norvešku. Hvala. Radi se o prvom delegiranom e, aktu koji proizle, proizlazi iz nedavno usvojene uredbe o tehničkim mjerama a e, tiče se e, kozice u Skageraku. E, tu su uključene Danska, Švedska i Norveška. Imali smo cijeli niz istanci što se tiče ribolova, lovostaja i tako dalje. Imali smo također i određene mjere što se tiče selektivnog, selektivnih alata kako bismo smanjili ulov. Tu smo e, proveli e, široke rasprave sa Norveškom. Cilj delegiranog akta je harmoniziranje tehničke uredbe u vodama Europske unije sa drugim mjerama. E, plovila koja Evropske unije koja operiraju s kgr su podvrgnuti istim, e, podvrgnuta istim pravilima kao i e, ona norveških plovila u tom području. Tu smo e, to uskladili sa regulacijama tehničkim mjerama. Delegirani akt također uvodi i dodatne visoko selektivne e, alate, ribolovne alate za očuvanje mlađi, e, mlade ribe. To je važan dodatak i tu imamo potporu i e, također poticaj ribarima da koristi takve ribolovne alate. Mogu reći da je ovo suština o delegiranog akta koje imamo pred sobom. Hvala, hvala. U istinu, e, mogli bismo eventualno postaviti do neka pitanja, ali nemamo više e, vremena na raspolaganju. Imaju li članovi odbora čla, e, pitanja? Ako imate, onda to možete poslati tajništvu i mi ćemo to onda proslijediti komisiji, zatražiti pisani odgovor. Kad govorimo o ovim e, detaljima e, obveznog iskrcaja, te izuzećima i tako dalje, možda je e, teško sve shvatiti, malo je bizarno ući u sve te detalje, no to je nešto što može biti predmet sljedeće rasprave. Evo, to je sve za sada. Vidimo se ponovno u 14 i 30 i imat ćemo isto tako e, raspravu što se tiče stokova u Mediteranu. E, koliko smo čuli e, područja za obnovu riba koja su najučinkovitija se nalaze u Španjolskoj, pa ćemo vjerojatno tu čuti i mišljenje naših španjolskih kolega. Hvala. Nadam se da ćete isto tako se pridružiti jednom od naših e, salona seminara koje ja ugošćavam, a vezano uz NNN ribolov.